Dobro jutro, drage kolege i kolegice. Sjednica je otvorena. Kao prvo imam jedno priopćenje. Nadležni odbor je prenio ispravke za pet tekstova parlamenta prema pravilu 216 stavku 4. Ti se ispravci smatraju odobreni, a